Irgumić. Dear colleagues, we can uh, start our... Dragi kolege, možemo započeti sa sastankom. And we can start with adoption. To usvajanjem dnevnog reda. Dobili ste revidiranu verziju dnevnog reda u petak. Ukoliko nema primjedbi, on se smatra usvojenim. Neke obavijesti za vas. Skrećem vam pažnju na e, seminare koji će se održati tijekom idućih tjedana na koji ste pozvani sudjelovati. Održat ćemo ujedno i javnu raspravu sa odborom TRAN vezan uz buku u prometu, dakle utorak 11. listopada. Potom je tu seminar koji organizira jedna naša radna skupina vezana uz život, uz neurološke poremećaje mozga. To je na raspravu 12. listopada u 12.30. Te javna rasprava koju organiziramo zajedno s odborom ITRE, dakle prema M zdravlju za Europu 13. listopada. Danas imamo prijevodu 16 jezika i sastanak, odnosno dokumenti sastanka su dostupni putem, naš, na putem intraneta, a sastanak se prenosi na internetu. Treća točka dnevnog reda, preporuke koordinatora, dobile ste ih u elektronskom obliku, koliko nema primjedbi one se smatraju usvojenima. I sada možemo preći dakle, na prigovor u skladu sa člankom 106 e, poslovnika vezano uz stavljanje dakle, na tržište genetski modificiranih organizama. Dajem riječ e, su izvjestiteljima. Bas, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, dragi kolege. Dakle, Evo, imamo ovaj prijedlog komisije kojim smo se bavili, dakle tiče se e, dakle davanja dozvole u ovom genetski modificiranom kukuruzu, dakle od Sigente. Dakle, imam tu je riječ o dakle pristupu e, tržištu, dakle i o, genetski modificiranog dakle kukuruza od strane tvrtke Monsanto, a tu su tu je i dakle odobrenje vezano uz stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk. Imamo dakle novo mišljenje vezano uz ovaj spomenuti genetski modificirani pamuk. 16 eh, zemalja glasovalo protiv ili se suzdržalo. To je 61,7% stanovništva Evropske unije. Potom imamo sljedeće, dakle, glasovanje. Tu je 15 zemalja članica i Problem je što se ne, ne mogu dobiti studije toksičnosti vezani uz ove proizvode i moguće kontaminacije. Razlog za postojanje ovog e, prigovora je nešto na što se želim fokusirati i sada želim ovdje dodati tri elementa. Prvi dakle, je aplikacija 101.507, tu se spominje dakle postojanje glifosata, to je toksični element i dakle tu postoje izuzeće iz uredbe o pesticidima iz 2009. i to se mora osvježiti. Kao što svi znate, ta dozvola istječe 2017. godine. Tu imamo dva ključna elementa u ovom dosjeu. Tu su, dakle, brige vezane uz lokalni mortalitet životinja i insekata. Komisija kaže da provedba ove izvršne odluka znači da se mortalitet želi zadržati na prihvatljivim razinama za e, stvar 810 kaže da se granice moraju povećati. Dakle, tu je riječ o mogućim zaštićenim e, habitatima koje bi se ovdje morali uzeti u obzir i tu bi trebalo dakle značiti da će se udaljenost povećati za četiri puta. Za tvar 1507 komisija predlaže 20 metara, a EFSA 30. Mislim da je ovaj pristup poprilično arbitraran od strane komisije i to je jedan od razloga zbog kojih smo uputili prigovor. Dakle, EFSA kaže da nema dakle dovoljno elemenata koji govore o kompatibilnosti ovih tvari. Postoji znači samo u Španjolskoj i u Francuskoj i e, tamo se može doći do tog transgeničnog e, DNK e, zato što se e, teosint uzgajao na području Španjolske i tamo postoje te vrste znači s kojima bi moglo doći do križanja. Odnosno postoji veća, veći rizik za seljake i za uzgajivače sjemena upravo zbog svih tih superotpornih korova. Mi znamo da je komisija bila u tijeku sa svim tim podacima i mi smo u 7. mjesecu 2013. tražili od EFSE da naprave novu procjenu po pitanju uzgoja e, ta tri proizvoda i da bolje procijene rizik. To mišljenje je trebalo krajem e, rujna biti na raspolaganju e, institucijama. EFSA je predstavila E, svoje mišljenje, ona je izvršila zapravo tu dužnost, a kada smo vidjeli to izvješće, onda smo shvatili da zapravo su nedostajali oni ključni podaci kada je riječ o procjeni rizika. Znači, zato što neke vrste teosinta proizvode više hibrida nego druge vrste i zato postoji veća mogućnost križanja tih vrsta. Upravo zato e, stvaranje tih transgeničnih vrsta ovisi o e, dobroj procjeni koja ide od slučaja do slučaja. Dakle, kada govorimo o e, e, e teosinima, tenisina, teosina, on može proizvesti, teosintor može proizvesti više štetnih tvari nego prilikom tradicionalnog uzgoja. Dakle, kada govorimo o E, svim procjenama rizika po pitanju uzgoja teosinta ono ne raspolaže dovoljnim brojem podataka i zato procjena rizika nije moguća. E, kada govorimo o e, povećanju količine teosinta na područjima, to se dogodilo od 2013. na dalje. No EFSA kaže da je sve to sigurno, ali bez obzira na takve kriterije, činjenica je da bi EFSA trebala krenuti od pretpostavke e, najgore moguće katastrofe koja bi se mogla dogoditi. Dakle, sve nam to daje razloge da odašiljemo, da, da, da možemo odaslati vrlo e, snažan signal i da tražimo da komisija djeluje, odnosno e, da e, se napravi nešto po tom pitanju budući da neće dobiti potporu u okviru vijeća. Mi tražimo da se usvoji naš prigovor koji zajedno sa negativnim odgovorom vijeća bi zapravo predstavljao zajednički negativni odgovor koji bi bio upućen Europskoj komisiji. Dragi u ime Gijoma želim reći koji je su autor, da ću ga danas mijenjati zato što nažalost nije mogao doći. Odmah ću prijeći na sadržajna pitanja. Radi se o vrlo posebnom kontekstu, naime o fuziji Monsanta i Bajera. I svo GMO sjeme koje se koristi e, predstavlja ugrozu za javno zdravlje. Agencije za nadzir tržišne konkurencije su pokušale ovo fuzioniranje koje predstavlja veliki problem za poljoprivrednike i potrošače spriječiti, no moramo reći da je problem to da ova pravila nisu demokratična i Jean-Claude Juncker je čak priznao da Europski parlament e, ovdje treba igrati svoju ulogu da osigura transparentnost i demokratičnost i da e, se ovdje ne smije podrediti komitologiji. Većina parlamenta je prošloga srpnja pozvala komisiju da se ovaj postupak stavljanja na tržišta GMO proizvoda preradi, revidira, no dok komisija ne izradi e, novi e, okvir, e, ne možemo napredovati po ovom pitanju. Predstavnici socijalista, GUEA, zelenih i tako dalje su iz tog razloga uložili ovih pet pritužbi, a kolega Balas moli da se tih pet pritužbi poduprije. Radi se o interesima poljoprivrednika, o bioraznolikosti i o interesima potrošača, jer samo tako europskim građanima možemo približiti da se europske institucije bore za njihove interese. Hvala. Sada zastupnica Evi. Hvala. Vjerujem da su kolege već dakle, objasnili razloge ovog prigovora. Hvala. Zastupnik Belet. Hvala i dobra večer svima. Mi, za razliku od drugih kolega, dakle, vjerujemo prosudbi EFSE. I kada je riječ o svim ovim prigovorima, on e je dala, dakle, pozitivno mišljenje. Mi možemo ovdje govoriti o metrima, dakle, 20, 30 metara i to je na, široko i nadugačko, ali kada je riječ dakle o sjemenu, o pamuku, o dakle stavljanju na tržište, o dakle izloženosti ovi ovog sjemena, mislim da ovdje su je mišljenje EFSE pozitivno i to treba uzeti u obzir. Osim toga želim sve podsjetiti na činjenicu da ovaj dom i velika većina u njemu je glasovao protiv moratorija na genetski modificirane organizme i evo ovo je, prije ovi prigovori su način da se ta odluka zaobiđe. I konačno, dakle instrument e, prigovora i način njegovog korištenja je dakle ukoliko je komisija prva dakle izašla iz svog mandata ili je zanemarila znanstvene dokaze i prema nama ovi uvjeti nisu odnosno ne postoje i zato ćemo mi glasovati protiv ovih prigovora. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Zastupnik Demesmeker. Ja, ik, eh, ik me volledig aan Ja se u potpunosti slažem sa kolegom Beletom. Eh, nije ni prvi put, ani ni zadnji put da raspravljamo o toj temi. Dakle, to je rasprava koja nadjelazi nadilazi pojedinačne slučajeve. I oni koji su podnijeli te prigovore su zapravo osobe koje su e, kontinuirano protiv genetski modificiranih organizama i koji traže moratorij na GMO. I upravo zato sam ja protiv tih prigovora. U ovom slučaju smatramo e, da e, znači, nismo iskoristili sve naše ovlasti po pitanju e, komitologije i također mislim da bi države bez obzira na nas mogli napraviti što god žele. A sada je komisija ta koja ulazi u proturječnost sama sa sobom i sve države članice zapravo uvoze e, hranu za životinje koja se, znači koja, znači u, čijem je temelju e, genetski modificirani organizam. I upravo zato je ovo sve licemjerno. Kada govorimo o procjenama koje bi se trebale temeljiti na znanstvenoj procjeni, na znanstvenim podacima, ja vjerujem EFSI. Mi trebamo znači, i dalje poticati istraživanja koje provodi EFSA. Dakle, također i kod nas, u našoj zemlji, kada riječ o nekakvim e, velikim uzgajivačima, mi zahtijevamo da se provode istraživanja. Ono što je zaista nekorektno je to da ne možemo razlikovati između tehnologija, da ne možemo praviti razliku između tehnologija i primjene te tehnologije. Dakle, genetski modificirani organizmi mogu imati svoje mjesto u poljoprivredi na način da se zaštiti kako potrošači, tako i proizvođači i također da se koristi manje pesticida i također da to bude ekološki povoljnije rješenje. Znači, traže se neka druga rješenja koja bi mogla zamijeniti pesticide. Želi još netko nešto reći na ovu temu? Dobro. Da, možemo zamoliti komisiju da uzme riječ. Tu je kolegica Šantal Briječki. Izvolite, imate riječ. Good evening, uh, honorable members of parliament. I... Dobro večer, uvaženi zastupnici. Ja sam vas uh, s pažnjom saslušala i hvala vam uh, što nam dajete priliku dakle, da komentiramo ove odluke dakle, vezane uz uzgoj ovih dakle, kukuruza i pamuka. Tu, su, tu smo slijedili dakle, sve postupovne korake vezane uz ove dokumente i imamo sveobuhvatno mišljenje EFSA za ovih pet proizvoda. Koliko se bavimo detaljima uzgoja, EFSA je ovdje izradila šest novih verzija dokumenata, dakle, za ove, za ove proizvode. Dakle, ovo se radi zato što se uzimaju u obzir najnovije znanstvene informacije. Osim toga, kao što znate, zemlje članice mogu ovdje komentirati i procjenu rizika, one su to učinile i EFSA se pozabavila analizom tih komentara u svom e, mišljenju i EFSA nije pronašla e, nikakve nove informacije koje se tiču komentara javnosti. S obzirom na sve navedeno i ono što je komisija predložila, dakle, zemljama članicama da se stavi na tržište ovaj genetski modificirani kukuruz i pamuk. Kao što znate, sada se ovaj GMO kukuruz može uzgajati, a 19 zemalja članica je tome reklo ne. Ukoliko se pozabavimo detaljima, komentarima koje sam eh, pozorno saslušala, Mislim da je važno reći da je razlog za ovo negativno glasanje zemalja članica uglavnom politički i to zbog situacije vezane uz javno mnjenje. Imamo vrlo malo ovdje znanstvenih dokaza koji se ne nalaze u mišljenju EFSE, dakle, imamo dakle, dokumente, odnosno studije koje se tiču dugogodišnjeg korištenja ovih e, tvari kao hrane za stoku koje nisu tu našle ništa sporno. Mislim dakle da su ovdje razlozi za protivljenje isključivo političke prirode. Također saslušala sam e, dakle raspravu vezanu uz glifosat, dakle vezano uz stavljanje na tržište genetski modificiranog pamuka. Dakle to je pamuk koji se uvozi, on se ne uzgaja u Europi i dozvola dakle glifosata i dakle sve vezano uz tu tvar je regulirano posebnom dakle uredbom koja se tiče pesticida i zato nema potrebe da se ovdje donose novi zakoni vezani posebno uz GMO zato što svaka hrana dakle ili krmivo bilo da je riječ e, o e, konvencionalnoj hrani ili GMO organizmima moraju dakle poštovati važeće propise. Dakle, imamo limit, dakle 2017. za glifosat, ali on se ne odnosi posebno na ovu tvar, koja u svakom slučaju dakle, mora biti u skladu sa trenutnim zakonskim e, propisima. Što se tiče dakle, nedostatka demokracije koju su spomenuli više puta neki zastupnici. Prije svega nama je žao što ste odbili taj prijedlog e, zato što smatramo da je on odgovarajući odgovor, dakle, kada je riječ o nacionalnom kontekstu, vodi računa o subsidijarnosti. I još jednom naglašavam da je komisija zainteresirana da za nastavak e, rasprave u prvom čitanju, dakle, u vijeću. Potom je tu, dakle, ako bio komentar vezan uz udaljenosti, vrlo pozorno smo analizirali dakle, dakle udaljenost vezano uz izoliranost, tu imamo mišljenje EFSA, imamo scenario izloženosti, napravljeno još 2015. to uzeto u obzir dakle, studija koja je uzela u obzir i vanjske čimbenike, dakle izloženost, ali i drugi čimbenici koji su uzeti u obzir, dakle kiša, koliko dugo, dakle mož, se može držati na životu pelu, dakle vjetar koji, koji ju nosi, dakle ovaj scenarij je revidiran 2015. i mi smo se pažljivo pozabavili svim detaljima i u, skladu sa propisima upravljanju rizikom uzeli smo u obzir sve elemente kada je riječ o mortalitetu, uzeli smo najstrože kriterije, dakle iza, ispod 0,5% kada je riječ o dakle, organizmima koji su ciljani i oni koji to nisu. Dakle, uzeli smo broj koji je pet puta veći, dakle, pet puta veći od e, vrste koja je najosjetljivija. Dakle, ne postoje vrste koje su osjetljivije od onih koje smo analizirali. dakle, pet puta strože brojke. I dakle, tome smo posvetili ozbiljne analize. Dakle, onda kada je riječ o Teosintu, tu smo dobili nalaze iz Španjolske i Francuske, odmah smo zatražili dakle, informacije od proizvođača, od zemalja članica, zatražili smo od EFSA da analizira te podatke. Tehničko izvješće je upravo objavljeno i tamo stoji da je utjecaj Teosinta izuzetno nizak. Dakle, u kontekstu mjera koje su poduzete da se on dakle kontrolira i mislim da je također zanimljivo istaknuti da je bilo da je riječ o standardnom kukuruzu ili o GMO kukuruzu, Teosint neprijatelj svih poljoprivrednika i oni čine sve što mogu kako bi ga iskorijenili. Mi ćemo vrlo vjerojatno u nacrtu prijedloga predložiti odgovarajuće odredbe. O tome će se raspravljati u listopadu. U listopadu se neće glasovati, samo će se održati rasprava sa zemljama članicama. Ja bih e, se ovdje sada skoro zaustavila, evo s obzirom na postojeća pravila, mi smo poštovali postojeće zakonodavstvo i prijedlog je u skladu sa dakle propisima vezanima uz GMO, uz komitologiju i nema razloga da komisija povuče ovaj nacrt prijedloga, zato što je on u skladu sa svim postupovnim koracima koji su donijeli su zakonodavci, dakle uključujući ovaj dom i po nama, dakle mi nismo prekoračili svoje provedbene ovlasti. Hvala vam lijepo na pažnje. Uh, Hvala lijepo i sada možemo uh, zaključiti ovu raspravu. Ja ja vas podsjećam da ćemo glasati za nekoliko minuta u odboru, a na plenarnoj sjednici ukoliko se to usvoji, dakle, na prvoj sjednici u listopadu. Dakle, glasujemo, dakle, o, ratifikaciji Pariškog e, sporazuma. Pozivam vas sve da uzmete svoje glasačke kartice. And uh, if everybody are ready. Su si spremni? <laughs> We can uh, open the vote. Otvaram glasovanje.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 Ukoliko se ovo potvrdi sutra na plenarnoj sjednici, uz ovu ratifikaciju postići ćemo dakle 55% dakle utvrđene granice za kojom bi sporazum stupio na snagu. Dakle, čekamo sutra, sutrašnje glasanje. I sada idemo na točku 10. To je dakle prigovor u skladu sa člankom 106 Dakle, modificirani kukuruz BT11. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram glasanje. Adopted. Usvojeno. Adopted. Now we have item 11. Uh, Točka 11. Prigovor Dakle, e, genetski modificiran kukuruz 1507. Otvaram glasanje. Everybody had Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Adopted. Usvojeno. Točka 12. Dakle, prigovor vezan uz modificirani kukuruz MON 810. Otvoram glasanje. Everybody Su svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvojeno. Prigovor, dakle, vezan uz genetski modificirani pamuk 281 i tako dalje. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje.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 Everybody voted. The Smo svi glasali, glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Nemamo ništa na točki razno. <laughs> Doći sastanak je 12. i 13. listopada. Hvala lijepo, želim vam dobru večeru.